Proszę Państwa, Dame i gospodo, možemo li započeti? Treba bi započeti. Prije nego što pozdravim naše uvažene goste, Htio bih vam reći da ćemo u prvom dijelu se baviti nekim e, internim službenim poslovima. Imamo nacrt izvješća gospođe Aguilere koji se tiče medicirane stočne hrane, to je točka dnevnog reda broj 7. Ta točka je odgođena na 15. ožujka zbog rasprave između izvjestitelja u sjeni koja i dalje traje. Izvjestiteljica, izvjestitelj u sjeni i dalje izrađuju kompromisne amandmane. Možemo li usvojiti dnevni red u ovako izmijenjenom obliku? Naš sastanak se prenosi na internetu. Imamo usmeni prijevod u 23 jezika, u 20 jezika, osim estonskog, malteškog, slovačkog i irskog. Sutra će biti 16 jezika dostupno. Koliko sam shvatio, možemo i usvojiti zapisnik našeg sastanka od 3. prosinca od 11. 18. 25. siječnja ove godine. Ako nema nikakvih primjedbi, ne, u redu. Onda možemo prijeći na točku dnevnog reda broj 4. Tu se radi o razmjeni gledišta bivšim povjerenikom, gospodinom Francom Fischerom. On je predsjednik nadzornog odbora za znanstveni program Europske unije za svjetsku izložbu Milanu 2015. godine i imamo tu i Davida Wilkinsona. On je glavni povjerenik za sudjelovanje Europske komisije na Expo 2015. Imat ćemo raznog gledišta o postignućima svjetske izložbe u Milanu iz 2015. godine u kontekstu predstojećih izazova za europsku i svjetsku poljoprivredu. Velika nam je čast pozdraviti bišeg povjerenika za poljoprivredu i predsjednika nadzornog odbora za svoj program. On je ovdje već bio s nama i uvijek nam je drago kada je tu. On će predstaviti zaključke tog znanstvenog nadzornog odbora za znanstveni program i reći nam što misli da bi Europska unija trebala poduzeti kako bi našli nove načine za prikupljanje znanja o poljoprivredi i kako bi nam prikazao kako se izgleda rasprave tijekom svjetske izložbe vezano uz sigurnost hrane i prehrane. Kao što znate, s nama je isto tako i David Wilkerson, on je glavni povjerenik za sudjelovanje Europske komisije na svjetskoj službi. Kao što smo se i složili, možemo li prvo zamoliti povjerenika da nam predstavi kratki video i da nam kaže nekoliko uvodnih riječi. A nakon toga bih zamolio gospodina Wilkinsona da nam se obrati i onda ćemo imati opću raspravu. Gospodine Wilkinson, izvolite. Thank you very much indeed, Chairman. I'm going to go and sit. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja ću sjediti tu pri kraju kako bih mogao sam pokretati eh, prezentaciju na, na računalu, ako mi dopustite. So, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be... Dakle, dame i gospodo, velika mi je čast biti ovdje u vašem odboru danas i da vam dam nekoliko povednih informacija o Expo u Milanu u 2015. godinu sa gledišta Europske unije. Naravno, ključni dio izlaganja je izlaganje gospodina Franca Fišlera i zaključci vezano uz nadzorni odbor za program, ali dopustite mi da vam kažem samo nekoliko riječi o našem sudovanju općenito. Kao prvo, drago mi, drago mi je da mogu reći da smo imali nekih 657 tisuća posjetitelja e, Europskom paviljonu, a moram reći da je ta organizacija, da taj događaj bio jako dobro organiziran, talijanske vlasti su obavile odličan posao, prije svega što se tiče sigurnosti, same izložbe. Mislim da to valja spomenuti zato što je to nešto što ne treba smatrati samo po sebi razumljivo. Cijela izložba je bila biljantno organizirana i kao rezultat toga nam je se tako bilo jako dobro što smo imali toliko velik, toliko velik broj posjetitelja u našem paviljonu. Istodobno smo uspjeli kontaktirati sa nešto više od 250.000 tisuća osoba putem socijalnih medija, putem europskih stranica za socijalne, na socijalnim medijima i te stranice su bile najučinkovitije općenito što se tiče socijalnih medija. Preko 85% naših posjetitelja je bilo jako zadovoljno sa prezentacijama koje su imali prilike vidjeti i mogli su pritisnuti gumb i 75% njih je reklo da su bili jako zadovoljni, a preko 90% posjetitelja je bilo ili jako zadovoljno ili zadovoljno. I mislim da je još jedna stvar koja je važna ovdje i koju bi se trebali znati, ta da smo u paviljonu imali i mlade dobrovoljce, studente u okviru Erasmus programa i svih država članica Europske unije, ali ne samo. Imali smo iz čak 40 država e, dobrovoljce i moram reći da su oni bili jako profesionalni i da su dali pozitivnu sliku Europske unije. Najpozitivniju koju smo mogli dati. Mislim da je to bio jedan od velikih uspjeha našeg sudovanja na toj izložbi da se vratimo malo unatrag, da vidimo kako smo organizirali naše sudjelovanje. Neki od vas se vjerojatno sjećaju da smo krajem 2014. godine imali slučaj da je se Europski parlament sa komisijom usuglasio da bi Europska unija trebala imati zajedničko predstavljanje naših aktivnosti i mogu već reći sad na samom početku, a to je jedna od najvažnijih stvari koje vam želim reći, da sa strane Europske komisije i sa strane mojih kolega u komisiji da smo mi od početka radili ruku pod ruku s parlamentom i prije svega sa informacijskim uredom u Milanu. Bruno marisat koji je danas ovdje s nama je jedan od onih koji je doista uložio velik napor u svrhu pružavanja podrške tom događaju. Radili smo zapravo sa 22 različitih glavnih uprava iz komisije. Ja sam radio na znanstvenoj strani zajedničkog istraživačkog centra, ali imali smo 22 glavne uprave iz politika koje su sudjelovali u tome. Mislim da je to jako važno zato što to znači da smo mogli predati ujedinjenu europsku poruku, a ne mnoštvo različitih poruka sa mnoštvo različitih e, odjela i Europski gospodarski socijalni odbor je tu sudjelovao i odbor regija i relevantne agencije Europske unije naravno prije svega Agencija za sigurnost hrane i Parme, koja je u tome jako sudjelovala. Radili smo isto tako ruku pod ruku, naravno i sa talijanskim vlastima pri organizaciji izložbe. Isto tako smo odigrali malu ulogu Mislim da smo imali na kraju 19 država članica koje su kao takve sudjelovali na svjetskoj izložbi i mi smo usko s njima surađivali i koordinirali smo njihov rad sa u okviru svih glavnih uprava unutar Europske komisije sa državama članicama, a one države članice koje nisu sudjelovale su također mogle koristiti e, dio paviljona za vlastitu izložbu, iako samo, same nisu imali svaka svoj zasadni paviljon. Vjerojatno je najvažnije to što smo uspostavili e, nadzorni odbor za znanstveni program, Franz Fischer ćemo vam o tome više reći, a unutar mojeg tima pod Čankalom Karatijem, koji je ovdje s nama prisutan, smo uspostavili radnu skupinu koja se bavila sa svim svakodnevnim radom i mogu vam reći da je bilo jako mnogo posla pri pripremi i provedbi e, našeg sudjelovanja ovakvog razmjera. Nekoliko ključnih poruka. Kao prvo pokušavali smo komunicirati sa javnošću na drugačiji način nego što je to bio slučaj prije. Na prethodnim svjetskim izložbama Europska komisija i Europska unija su imali više birokratski pristup. Pokušali smo se u potpunosti od toga distancirati, imali smo radikalno drugačiji pristup za komunikaciju s javnošću. I mislim da je to sve u svemu, i da mi što to mogu reći, dobro funkcioniralo. E, koristili smo jedan crtani film sa porukom o čemu se zapravo radi u Europskoj uniji. Imali smo tradicionalni i inovativni pristup poljoprivredi koji smo to uspjeli uključili. E, uspjeli smo pokazati kako poljoprivreda surađuje sa znanošću. To je ono što moramo učiniti ako želimo riješiti svjetske izazove po pitanju sigurnosti hrane. Mislim da smo u tome uspjeli. Što se tiče rezultata, 85% onih posjetitelja koje smo anketirali na izlasku iz paviljona reklo nam je da žele znati više o e, sigurnosti hrane unutar politika Europske unije. A 61% anketiranih osoba je reklo da, je, da se poboljšalo njihovo mišljenje Europske unije. Mislim da pritom morate imati na umu da su više manje posjetitelji koji su posjećivali Europski parlament bili proeuropski nastrojeni. Bilo bi lijepo da smo mogli privući i osobe koje možda nisu toliko zainteresirane za Europsku uniju objasniti im što smo radili. Ali, eto, oni koji su došli su dakle izašli sa pozitivnim stavom o Europsku uniju nego što su ga imali kada su ušli u naš paviljon. Mislim da je to interinstitucionalni uspjeh, to je zapravo ključni uspjeh. Mi smo predstavili Europsku uniju iz svih različitih institucija. Već na samom početku smo s time krenuli sa predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Šulcom, i sa potpredsjednicom komisije Federico Maglini koji su došli zajedno i koji su pokrenuli rad paviljona 9. E, svibnja na dan Šumana i to je bilo važan znak. Tijekom e, izložbe smo imali 14 e, dakle, povjerenika, polovicu dakle komisije koji su bili prisutni, 85 zastupnika iz Europskog komenta koji su posjetili paviljon. E, mislim da to doista dašlje dobru poruku o značenju e, europskih institucija. Pet e, odbora Europskog parlamenta je tu, tu sudjelovalo, imate tu njihova imena i 40 čelnika države i vlade ili ministara koji su posjetili Europski paviljon. I tijekom šest mjeseci izložbe imali smo zapravo 230 različitih vrsta događaja, foruma, sa sastanaka, eh, no što ražih narave, gdje smo okupili nešto više od 30 tisuća stručnjaka eh, iz dijelova svijeta kako bismo raspravili o programu posljedanje sigurnosti hrane iz najrazličitih kuteva gledišta. Također da vam kažem nešto o eh, sastancima između poslovnih subjekata. Svjetska izložba je bila vrlo važna u tom smislu za europska poduzeća, kako velika tako i mala. E, Europski pavljon je organizirao oko 3000 sastanaka između poslovnih subjekata tijekom tih šest mjeseci izložbe. U, to, u tome je sudjelovalo otprilike 1800 europskih poduzeća, malih i srednjih poduzeća, klasera, organizacija iz različitih dijelova Europske unije. Imali smo 57 trećih država s kojima smo surađivali, neki, neke su velike, neke su male i tu na popisu vidite nekoliko ko ključnih trećih država. Isto tako, e, više od 90 sporazuma za suradnju između poduzeća je postignuto, a imamo još i 700 daljnjih pregovora koji se odvijaju e, za postizanje trgovinskih sporazuma. imali smo isto tako i 85% e, E, stopu procjene korisnosti naših eventova. I tu vidite nekoliko glavnih sektora u kojima smo se bavili. Prije nego što predam Francu Fišaru e, riječ kako bi vam govorio o stvarnim rezultatima naše svjetske izložbe i nasljeđa, dakle nasljeđa Europske unije e, onoga što je Europska unija doprinjela globalnoj raspravi o sigurnosti hrane. Želim, želio bih sada pokrenuti jedan film, to je jedan mali video kojeg smo napravili i mislim da trebam zamoliti tehničara da uključi zvuk Pokazat ću naime e, video s manjom rezolucijom nego sa višom. great, that's it. U redu, odlično. Imamo i zvuk. Yeah.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 Mikrofon molim. Uh, thank you. Uvažene dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali ovdje da vam predstavim postignuća nadzornog odbora za znanstveni program. Radili smo godinu i pol dana, a postignuća ćete naći i u obliku brošure na izlasku dvorane. Molim vas, nemojte se ustočavati i Uzmite koji primjerak. Inicijativa da se uspostavi ovaj nadzorni odbor donijeli su zajedno Europski parlament, Europska komisija i tadašnje talijansko predsjedništvo. Ideja u načelu je bila zapravo ta da kažemo da bi Europska unija trebala biti jedan od ključnih e, aktera kada se radi o tome što treba poduzeti da se pobinemo da svatko na ovoj planeti ima dovoljno hrane i da i dovoljno zdrave hrane. Globalna sigurnost hrane je bila tema i započeli smo ne znam zašto ova slika nije u samom, samoj sredini prozirnice. Započeli smo sa strateškim istraživanjem. Te smo identificirali kao prvo pristup koji je bio više strateški orijentiran. I taj strateški pristup jedna, neka vrsta, jedna vrsta pozitivne spirale gdje se počinje sa e, identifikacijom istraživačkih područja, zatim se treba provesti samo istraživanje, a istodobno to istraživanje treba prenijeti u primjenu i treba proizvesti znanje a nakon toga je potrebna još jedna dodatna transformacija kako bi se ti istraživački rezultati pretvorili u nove tehnologije i nove tehnike. I taj način se onda može djelovati e, na socijalni način i moguće je postići potrebni napredak. I taj cijeli postupak onda počinje iz početka. Sve zajedno smo identificirali sedam prioritetnih područja istraživanja. Mislim da nije potrebno ovdje detaljno govoriti o tim istraživačkim područjima. Mi pokrivamo sve najvažnije teme, teme koje su relevantne kada se radi o tome da se postigne globalna sigurnost hrane a istodobno smo već samog početka se zalagali za to da nam treba održiv pristup. I stoga se naš koncept savršeno poklapa i sa novim održivim ciljevima razvoja gdje se gospodarstvo, ekologija i socijalna odgovornost e, spajaju. Osim toga, imali smo i e, velik proces konzultacija. Svatko je mogao sudjelovati u tim konzultacijama. I na posljedku smo izradili mm, četiri preporuka. Ovdje možete vidjeti što predlažemo. I dopustite mi da naglasim da kao prvo naša zadaća nije bila izraditi novu poljoprivrednu politiku. Naša je zadaća bila razviti istraživački pristup i istraživačku strukturu. A osim toga, imali smo i zadaću da različite elemente s područja istraživanja um, preoblikujemo jedan sustav i mislim da je to najvažnije postignuće i zbog toga je potrebno i da promijenimo i naš, naš način razmišljanja. Istraživanje u tom području je strukturirano u mnoštvo e, disciplina, a svaka disciplina je na neki način kategorija za sebe. I ako nastavimo sa tim načinom razmišljanja po pojedinim kategorijama, onda nećemo moći ujediniti te elemente i postići ono što želimo, dakle postići sigurnost hrane. Naša preporuka broj jedan je stoga da se razmišlja u okviru sustava, da se razmotri područje proizvodnje hrane kao jedna vrsta vrlo složenog sustava. Nema drugačijeg načina da nadiđemo taj sustav, moramo unijeti interdisciplinarnost. Preporuka broj dva je zalaganje. Dakle, svi dijelovi našeg društva moraju se založiti, moraju se angažirati u tom izazovu koje predstavlja održiva hrana i samo ako se svi sva područja, dakle istraživači, političari, gospodarski sektor, udruge civilnog društva i mnogi drugi, samo ako se udruže, samo ćemo onda moći eh, vidjeti jači napredak. Naravno, bitno je isto tako potaknuti e, okruženje koje potiče inovacije, a četvrta preporuka, mi smo izradili samo četiri preporuke i četvrta preporuka je međunarodni panel o sigurnosti hrane i prehrane. Evo sada nešto više detalja o tome. Ovdje opet možete vidjeti tih sedam područja e, primarnog istraživanja koje je potrebno I kao što sam rekao, prva je preporuka ta da se to sve udruži, da se ta razna područja i različita istraživanja unutar tih područja udruže. To je ono što znači razmišljanje u okviru sistema i što znači interdisciplinarno istraživanje. Zatim druga točka. Moramo moći rezultate našeg istraživanja pretočiti u praksu dakle u primjenu. Samo ćemo na taj način moći postići željeni utjecaj, dok se istraživački rezultati samo objavljuju u studijama sa sveučilišta i dok se ne primjenjuju, rezultat izostaje. I treća preporuka, treći element je taj da želimo imati bolje inovacijsko okruženje. Što to znači? Ako želite postići inovacije, onda su vam potrebne i nove ideje. To je nesumnjivo tako. I toga je potrebno i novo istraživanje. I zatim morate učiniti još jedan korak više i morate iz tih istraživačkih rezultata izraditi nove tehnologije. Ali zatim vam je potreban i poslovni sektor, potrebni su vam ulagači koji će iz tih novih nalaza izraditi poslovni model, a za to vam je potreban i novac iz ulaganja. I to je zapravo e, ono što znači inovacijsko okruženje. Inovacijsko okruženje uključuje također i niz komunikacija naši ljudi, naši građani moraju shvatiti ili moraju moći, to jest mora se postići da mogu shvatiti što mislimo pod pojmom inovacije. I zašto sve ovo što planiramo i sve ovo što činimo, zašto je to dobro za naša društva i to globalno gledano, ne samo kada se radi o našim pojedinim državama. Ovdje možete vidjeti e, ovaj ciklus pri dnu prozirnice i tu vidite da sve to vodi do održivosti. Do održivosti e, kojeg razumijemo kao jednu vrstu trokuta između gospodarstva, ekologije i socijalne odgovornosti. Ne znam zašto ne radim baš najbolje. Sada? Uh Sada imamo dakle preporuku broj četiri. Kao što znate, imamo međuvladin panel za borbu protiv klimatskih promjena. A mi smo mislili da bi to mogla biti dobra ideja isto i razmisliti o tome kako da nešto slično uvedemo i kada se radi o području hrane. Hrana je toliko važna, još uvijek na ovom svijetu živi 800 milijuna ljudi koji pate od gladi ili od uh, izgladnjavosti i zbog toga bi bilo dobro razmisliti o nekoj takvoj instituciji. Ponajprije zbog toga što bi nam to omogućilo da puno bolje komuniciramo, a kao drugo to bi nam također dopustilo da redovito i češće provodimo procjene, da napravimo monitoring, da vidimo koliki napredak e, postižemo ili izostajali napredak. Ako pogledate strukturu tog panela, kada se radi o boju protiv klimatskih promjena, onda možete vidjeti da je to mješavina između znanstvenika i onih koji donose politike. Ali to je istodobno i kompromis između ta dva svijeta a e, politički sektor zapravo više vodi, više nego znanstveni sektor. Iz toga smo predložili tri opcije. Jedna bi bila da preuzmemo istu strukturu, kao što ju već imamo, na području borbe protiv klimatskih promjena, ili bi mogli postupiti malo drugačije, da bi možda vodeća strana bila više ona sa znanstvenicima nego ona sa onima koji su odgovorni za izradu politika. Ili možemo dakle nastaviti sa sustavom kojeg imamo i sada, što bi značilo da monitoring koje viđaju tijela jedinih naroda u kontekstu održivih ciljeva razvoja, da se samo to uspostavi i ništa dodatno. I na posljedku, i ovdje bih vas doista sve htio pozvati da obratite pažnju. Transdisciplinarnost je ono što postiže rezultat. Interdisciplinarnost je suradnja između znanstvenika, suradnja unutar znanstvenog svijeta. Transdisciplinarnost znači rezultate akademskog svijeta dovesti do korisnika, do javnog sektora, do industrije i do građana. I ovdje možemo svi mnogo doprinijeti. I ovo je dakle pozivnica, moja pozivnica upućena vama svima. Molim vas, nemojte zanemariti važnost globalne sigurnosti hrane. Pogledajte oko sebe, pogledajte što se događa u Siriji, u izbjegličkim kampovima. Pogledajte što se trenutno događa na istoku Afrike. Sigurnost hrane je sve više tema koja se tiče općenito same sigurnosti. I ako nećemo moći u budućnosti prehraniti svjetsko stanovništvo, onda nećemo moći postići mir u tom svijetu. Hvala vam lijepa. Dziękujemy panom za prowadzenie. Hvala vam na ovom uvodu. Zahvalio bih i našim gostima na tome što su nam dali pregled ciljeva, a ti su ciljevi rezultat vašeg dosadašnjeg randa a naravno poslužit će nam i dragocjeno iskustvo sa izložbe Expo u Milanu. Kao što znate, jako je puno aktivnosti koje su bile povezane sa svjetskom izložbom Expo. o tome je govorio i zapravo to je pratio gospodin De Castro i izvolite gospodine profesore, hoćete li nam vi nešto reći o tome? Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče i naravno započet ću svoj govor najprije zahvalom Francu Fischleru i Davidu Wilkinsonu, a naravno i svom osoblju europskih institucija. Europske institucije su u ovih šest mjeseci, to jest e, ta radna skupina je u ovih šest mjeseci doista puno radila. Stoga e, ja bih najprije vas pozvao da ne potratimo taj odličan e, posao kojeg je Europska unija odradila za vrijeme e, trajanja svjetske izložbe. Brojke govore jasno. Jasno je da je svjetska izložba mm, bila iznimno uspješna. Imali smo više od 21 milijuna posjetitelja. To je stvarno divno. I za to moramo, na tome moramo zahvaliti i svim europskim institucijama. Pozivam sve kolege da pročitaju brošuru koje, e, koju nam je donio Franz Fischler. On je, kao što znate, predsjednik nadzornog odbora i oni su u toj brošuri mm, saželi sve uspjehe e, te izložbe. Prvo mm, bih govorio o globalnosti teme e, sigurnosti opskrbe hranom. Europska unija je za vrijeme svjetske izložbe u Milanu odigrala doista značajnu ulogu i poradila na podizanju svijesti o ovom velikom izazovu. Razmišljalo se i razgovaralo kako i što učiniti, kako iskoristiti te eh, interdisciplinarne napore i to je u principu vrlo često eh, teško postići kada znanstvene zajednice moraju raditi zajedno. Stoga smatram mm, da zaključci e, ovih napora, dakle da te zaključke treba preuzeti e, komisija gospodina Junkera. Zatim gospodin Ban Ki-moon je poslao pismo i gospodinu Francu Fischleru i u tom mm, pismu se osvrnuo e, na to da je rad u tom odboru i samo iskustvo sa izložbe Expo, da su to dragocjena iskustva i ja se nadam da će e, Junkerova komisija to doista iskoristiti i da to neće ostati mrtvo slovo na papiru. Sljedeći susret ćemo imati u Kazahistanu, Kazahstanu i 2020. veliki ekspo u e, Dubaju. I još jedan komentar na temu e, održivosti. Održivost i sigurnost opskrbe hranom, to su teme o kojima danas e, moramo početi razmišljati na jedan drugačiji način. Moramo osigurati hranu e, stanovništvu koja, koje mijenja svoje prehrambene navike, e, zatim u određenim područjima svijeta ni nema dovoljno. Stoga moramo više okrenuti prema istraživanju i inovacijama. I naravno moram reći da Evropska unija čini mnogo kad je riječ o istraživanju i inovacijama u poljoprivredi, no bojim se da to možda ipak nije dovoljno. Tako da evo još jednom bih zahvalio cijelom timu i stvarno vam čestitam na uspješno odrađenom poslu. Hvala. Hvala vam. I ja bih htio e, zahvaliti i vama i vašem timu. Vi ste zaista odradili jako puno kad je riječ o uspjehu ove izložbe. I ja vas molim da nastavite pratiti ovo područje i u budućnosti. Hvala, a sada riječ ima gospodin Des. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, hvala lijepa zastupniku komisije Francu Fišleru na izvještavanju o Expo u Milanu ja nažalost nisam bio među onih 21 milijun posjetitelja, ali sam virtualno uvijek iznova sudjelovao na toj izložbi. I ovdje u parlamentu smo donijeli e, dokument o izložbi Milanu i sad sam evo pročitao ponovno nekoliko točaka, primjerice tu stoji da kod poljoprivrednih uh, gospodarstva se treba pobinuti za gospodarsku održivost. A vidimo da sada baš u Europi imamo velike probleme kada se radi o padu cijena za neke od naših proizvoda. I isto tako govori se o tome da je pravo na hranu jedno od temeljnih ljudskih prava, te se Europska komisija poziva da prehrani planetu. Sam svišao je to već spomenuo, imamo 800 milijuna ljudi na ovom svijetu koji sutra neće imati dovoljno za jesti. Postupno gledano se je broj ljudi koji pate od gladi smanjio. Imali smo 800 milijuna na 3,5 milijardi ljudi, a sad imamo 800 milijuna ljudi na E, dakle preko 6 milijardi ljudi, ali čak i tih 800 milijuna ljudi to je previše i to ne bi trebalo biti takvo. Zemlja može prehraniti sve ljude, samo se radi o tome kako će se to raspodijeliti, radi se o tome kako se proizvodi, a ja sam poljoprivrednik i od 14. godine se bavim poljoprivredom i mene zapravo jako rastužuje to da od tih 800 milijuna ljudi koji nemaju dovoljno za jesti, imamo 500 milijuna ljudi koji se bave malom poljoprivredom. Dakle, to ne bi trebalo biti tako da e, poljoprivrednik koji ima jedan hektar ili jedan i pol hektar, da nije njemu moguće e, živjeti od toga i prehraniti se od toga zbog e, nedostatka tehnike, nedostatka navodnjavanja, nedostatka sjemena. Ja sam bio u Brazilu, to je poljoprivredna zemlja i kada tamo vidite ljude koji pate od gladi, onda vas to pogotovo kao poljoprivrednika jako pogađa i zbog toga se nadam da će održivost se posjeći nakon ove svjetske izložbe u Milanu. Mi govorimo o održivosti u poljoprivredi i nadam se da će ekspo tome pridonijeti. Franz Fischler isto tako spomenuo nešto što je važno, a to je da se istraživanje mora bolje organizirati. Ja i sam to znam. Njemačka savezna republika ima federalni sustav, imamo 16 e, saveznih pokrajina. I tijekom 70. godina u Njemačkoj, a onda i kasnije nakon ponovog ujedinjenja, metu zaprepoštavalo da se ne istražuje E, na koordiniran način u različitim saveznim pokrenama. Mnogo bi se moglo novca uštediti. Neke savezne pokrajine istražuju ono što su druge pokrajine već istražile. Dakle, to vidim sada i ovdje i kada bi ta poruka proizašla nakon izložbe, da se istraživanje uskladi, da se novac da za ono što je bitno kako bi se bolje uredio sustav hrane, onda bi zapravo već samo po sebi bilo dovoljno da je ta svjetska izložba organizirana. Kao što je Paolo De Castro rekao, on se u tome jako angažirao, ta izložba treba ostaviti svoj trag, a taj trag bi trebao dovesti do toga da se bolje uskladi sigurnost hrane. Imamo trenutno, trenutno problem sa izbjeglicama, to nije samo problematika koja se veže uz rat, to je problematika koja se veže uz prehranu. I ako, se, ako to ne riješimo, onda će priljevi migranata samo povećavati, a ne smanjiti. Zbog toga trebamo raspraviti svi zajedno što je potrebno da riješimo taj problem. Konferencija G7 koja je održana u Bavarskoj, na tom sastanku su čelnici države vlade odlučili da do 2030. godine treba prepoloviti broj osoba koje pati od gladi. I kada sam to pročitao, onda sam se pomislio pa to nije normalno. U principu do 2030. godine niko više ne bi trebao gladovati. Ne bi trebali već danas reći da želimo imati samo 400 milijuna ljudi do 2040 godine, da ćemo to prihvatiti. Ne, ja to ne prihvaćam i moramo se primiti da što prije sve osobe imaju dostato hrane kako bi mogli i ostati tamo gdje su odrasli, tamo gdje žive. Dziękuję, pani poseł Neutscher. Herzlichen Dank, Herr Hvala vam, gospođo Neuser. Hvala vam, gospodine predsjedniče, na riječima. Hvala, hvala na izlaganjima i na tome da još sada naknadno još jednom gledamo na svjetsku izložbu. Hvala i tebi, Paolo de Castro, ti si se jako angažirao, to vrijedi priznati, to ti želim reći, jer nakon ovoga, nažalost, neću moći nastaviti tako pozitivno govoriti. Treba nam biti jasno da je svjetska izložba diljem svijeta s pravom se povezivala sa stvarima koje nisu bili pozitivne i to u novinama diljem svijeta. I s time se moramo pozabaviti, s time se tamo suočiti i moramo iskreno o tome razgovarati. Ja samo znam za njemačke teme koje su spominjala, čitala sam i u drugim novinama da se kritično govorilo o Expo. Kako je moguće da je baš Vatikan, kada se radi o temi hrane, e, previše hrane i premalo hrane. Zašto Vatikan je taj koji najviše o tome govori? Kako je moguće da najsiromašnije države uopće nisu prisutne na toj izložbi kada se o tome radi? Kako je moguće da poduzeća koja da oni kritično tome ne, ne prilaze. Zatim eh, ova tema bježanja Zašto se o tome ne govori? To nema nikakve veze sa ovim migrantima koji prisužu Europu, to je tek nedavni trend. To je vezano uz bježanje koji primjećujemo još desetljećima, gdje osobe ne mogu ostati živjeti i raditi na svojim poljima. morate i ako ste odgovorni za to, morate se također pozabaviti sa negativnim aspektima Expoa. Vaše izlaganja, po mom mišljenju, predstavljaju samo polovicu istine. Druga polovica istine je da Coca-Cola, Nestle i drugi da su dobili platformu za vlastitu promidžbu. Mi svi znamo kako Nestle sa izgradom bunara progoni ljude sa svojih zemljišta i oni ne mogu više se baviti povidom zato što im Nestle zavrne pipom, doslovce. To je dio istine. To ne znači da velike kompanije ne mogu u tome sudjelovati, ali imamo tu obvezu da kada govorimo o, prehrambenim proizvodima da o tome govorimo iskreno, a ne e, samo u pozitivnom svjetlu. I još nešto što se tiče teme mi hranimo svijet. Ne, Europi nije zadaća prehraniti svijet. Europi je zadaća postupati tako da se svijet može prehraniti. Dakle, kao prvo trebamo dići ruke sa zemljišta drugih koje smo okupirali za našu proizvodnju. A Expo, po mom mišljenju, je svakako organizirala dobre sastanke vezano za istraživanje, to ste spomenuli, to uopće ne želimo sporiti, ali Expo je propustio jednu priliku, a to je da potakne razmišljanje i da se ponovno iz drugog svjetla govori o prehrani svijeta. Bardzo dziękujemy pani poseł. Pan poseł Agniu. Hvala vam. A sada rječimo ima Agniu. Do prije sat vremena da me netko pitao o čemu je bila ta izložba u Milanu, rekao bih da je to veliki projekt eh, od talijanske vlade kojim se Italija pokazala Europi i svijetu, da su to sve dobri proizvodi koje Italija proizvodi, da je, okupila, da je taj projekt okupio istraživače iz cijelog svijeta zato što sjeverni dio Italije je odavno prepoznat kao snažno područje u inovaciji. No to je bilo prije sat vremena. A sada, nakon što sam vidio ovaj film, shvatio sam da je to tek ogromna propaganda Europske unije. Šteta. U principu ovaj film je to meni baš pokvario. No, ispalo je da je e, taj događaj se samo slučajno eto događao u Italiji, a nije baš jako puno predstavljao Italiju. Italiju. Jedna od tema bila je sigurnost opskrbe hranom i spomenuto je sedam e, načina na kojeg to možemo ostvariti. Vrlo interesantno, nijedno tih sedam točaka nije spomenula e, smanjenje ovisnosti o uvozu, zato što je to tema o kojoj se ne govori, jel da? Uvozimo na milijune tona GMO soje iz Amerike zato što evropski proizvođači ih ne smiju sami e, uzgajati. I dokle god evropske institucije i e, razne skupine u ovom parlamentu ne shvate da se stvari mijenjaju i da moramo prihvatiti nove tehnologije, Europa će postati e, muzej poljoprivrede. Vrlo jednostavna situacija. Ovdje imamo još jednu e, složenicu, sustavno razmišljanje, to ste spomenuli. I ja sam razmišljala što to zapravo znači. To znači, dakle, da ako velika multinacionalna tvrtka nešto razvije, što god da to je, to će biti beskorisno ako će profit to donijeti samo multinacionalnoj tvrtki. Jer prije svega ide mržnja prema toj multinacionalnoj tvrtki i onome što ona proizvodi. Kamo nas to vodi? To znači da mladi ljudi u Europi koji, koje zanima znanost, koji su vješti u tom području, oni će dakle pronaći nešto što će eventualno biti korisno, a to će onda oni koji ne vole multinacionalne kompanije jednostavno odbaciti. To znači da će nam takvi mladi otići, a Europa će i dalje ići prema tome da postoje muzej poljoprivrede. Ako mm, se, klimat, ako se događaju klimatske promjene, možemo pomoći poljoprivrednicima da se prilagode. No, uh, zanima me, možete li nam reći koje e, alternative nam imate u tom području? Bardzo dziękuję. Pan poseł Peterle. Panie premier... Hvala vam, sada gospodin Peterle. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam e, član odbora e, za okoliš. Neću dugo. Osim toga su predsjedam radnom skupinom za zdravlje, a inače se bavim i pčelarstvom. Zahvalio bih gospodinu Fišleru i ostalim kolegama na prezentaciji i htio bih vam čestitati na e, aktivnostima za vrijeme svjetske službe Expo. Meni se svidjela poljoprivredna dimenzija izložbe Expo. Imam određene kritike, neke od njih su i spomenuli ostali kolege, ali mislim da je poruka bila dobra, da smo uspjeli surađivati i to vrlo pozitivno, a i e, upoznao sam mlade ljude koji se nisu zalagali za manje Europe, već su tražili bolji okoliš, bolju zaštitu okoliša. Tako da mislim da nam je pristup dobar. Danas ne možemo ostvariti e, napredak bez sustavnog e, pristupa i mislim da nećemo uspjeti ostvariti e, održivost ako svi zajedno ne preuzmemo odgovornost. Što se tiče sigurnosti opskrbe hranom, Ponekad mi se čini da se taj pojam tumači samo na samo kvantitativno. To mnogima znači samo jako puno hrane ili mnogo hrane za mene, a zapravo sigurnost opskrbe, hranom govori i o e, zdravstvenoj ispravnosti hrane. Hvala vam sada gospođa Hojmaš. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja se želim odvesti na ono što je rekla gospođa Neuchel i ja sam pogledala Expo i za mene je tamo bio jako prisutan tehnički pristup i pristup postizanja gospodarskog rasta. Ja se sjećam zelene revolucije u Aziji 60 godina i naravno da se tada stvorilo mnoštvo rasta, ali isto tako danas moramo sagledati što smo sve postigli po pitanju štete u tim regijama svijeta. Moramo pogledati što je se dogodilo s našim tlom, sa našom opskrbom vode i kako su se promijenili socijalni odnosi unutar poljoprivrede i kada vidimo gdje brojčano gledano najviše osoba pati u gladi, onda je to upravo u toj regiji. Dakle, taj pristup sami se jako ne sviđa. Na kraju vašeg izlaganja, gospodine Fišleru, ste još jednom ukazali na to da treba raditi interdisciplinarno i tu se potpuno se slažem s vama. No, nažalost, vi ste to sveli samo na znanost ja mislim da ako samo interdisciplinarno radim na području znanosti ili ako znanost zajedno sa privatnim gospodarstvom samo surađuje, da onda nećemo napredovati. Moramo raditi interdisciplinarno, ali moramo tu uključiti i poljoprivrednike i poljoprivrednice, moramo uključiti njihovo znanje, moramo uključiti ono što su njihove stvarne potrebe. A ne možemo znanstveno nešto stvoriti što možda dakle ta druga strana uopće ne može ispuniti. Moramo vidjeti njihove mogućnosti i to moramo isto tako imati na umu kako bi mogli izraditi e, otpornu proizvodnju. To nećemo uspjeti postići bez poljoprivrednika i poljoprivrednica i ne možemo to počiniti sa, sa isključivo znanstvenim pristupom. Ako pogledamo samo pitanje sjemena, imamo inicijativu iz Njemačke po pitanju krumpira za Keniju, Njemački, ali njemačke, ali nizozemske vrste kompira su tamo onda nasađivali koji su dobri za to da se iz njih napravi pomfri ili čips. Te sorte krumpira nisu jako prilagođene za Keniju, manje su otpone od autohtonih vrsta i evo, pomoć jednog takvog pristupa nisam ja sigurna hoćemo li doista uspjeti ostvariti napredak i hoćemo li uspjeti promijeniti razvoj kada ono što se događa na terenu ne uzimamo u obzir. Hvala. Hvala vam, a sada gospodin Zullo. Hvala vam. Hvala i e, kolegama na ovom interesantnom izlaganju. Ja bih se osvrnuo na praktične mjere. Glavni izazov expo mm, bilo je da se govori o pravu na hranu. Dakle, ne samo o mogućnosti dakle, prehrane, već i o tome da se hranimo zdravom hranom. I nisam baš siguran da je u tom smislu postignut cilj. E, zbog toga što je jako veliki fokus stavljen na velike tvrtke, a ne na male, nažalost. praktično se zapravo željelo očuvati e, načelo zdravstvene ispravnosti hrane. Mi smo, barem kad je riječ o imidžu, pokazali kao janjad e, one tvrtke koje su zapravo inače predatori, grabežljivci. Tako da Mm, htio bih čuti od eh, naših gostiju što misle o tome, da li su ispunjeni ti ciljevi. I eh, mislite li da bi komisija trebala preuzeti vodeću ulogu ako doista želimo eh, osigurati svima pravo na hranu? Komisija bi recimo mogla imati ulogu koordinatora sa svim ostalim međunarodnim tijelima, zato što naravno ne možemo se ograničiti na Europsku uniju. I mislim da bi sve to trebalo odraditi vrlo brzo, zato što mi dulje razgovaramo, situacija će se pogoršati. To se odnosi i na e, zaštitu okoliša i e, zdravlje. Tako da mislim da bismo trebali krenuti na ovaj put i ozbiljno se time pozabaviti. Hvala vam. Dziękuję pan Uh, thank you Hvala vam gospodine Flanagan. Ovo je bilo vrlo interesantno uh, izlaganje i vrlo interesantan video. Mislim da bismo trebali uh, proširiti ovu priču još i dalje i pokušati učiniti još nešto više. I primijetio sam u filmiću i ne slažem se sa zastupnikom Agniju um, da je to samo propaganda jer u videu se spominju uh, krasna postignuća Europske unije. Ja se pitam, budući da je to tek uh, jedna od mjera, možete li komentirati činjenicu da danas uh, da je jako malo zastupnika uopće došlo na ovu razvijenu gladišta. Naravno, vi kao političar morate donositi odluke o tome kamo gdje ćete, na što ćete ići taj dan ali ova današnja tema je od ogromne važnosti i naši su zastupnici odlučili da im je važnije biti negdje drugdje. Stoga, e, koje šanse imamo ako će e, ljudi koji bi na tome trebali raditi, kojima se ne da uopće doći na tu e, razinu gledišta, mislim da to jako puno govori o tome koliko je ta tema njima uopće bitna. Hvala. Gospodin feron hvala vam gospodine predsjedniče. Cilj e, izložbe u Milanu je bio vrlo hvale vrijedan, dakle pronaći inovacije, postići sigurnost hrane i prehrane i dakle nema ništa što možemo zamijeniti na temi. Ja sam bio i sam u Milanu i doista sam mogao vidjeti da naši prijatelji Italijani da su jako dobro organizirali taj događaj. Što se tiče samog sadržaja vezano uz inovacije i produktivnosti, sve države Europska unija, a i afričke države su već dugo vrijeme takve da imaju dobro iskustvo. Europske i afričke države su također uzeli u obzir potrebu svog stanovništva, imali smo načelo predostrožnosti, prije svega što se tiče genetski modificiranih organizama, ali isto tako i što se tiče proizvoda visoke kakvoće. Mislim da je Europa najnovijoj najvećoj razini znanja kada se radi o, raznih, o raznim fitosanitarnim tehnikama no, gospodine predsjedniče, to nije problem. To je zapravo samo nešto što prekriva istinski problem. Kada smo čuli od Europske komisije da trebamo prehraniti svijet kako bismo postigli mir, pa zašto onda mislim onda ne bi trebali voditi rat sa Rusijom. Imamo embargo na Rusiju i mislim da je to nešto što je jako naškodilo naše privilegirane odnose sa jednom velikom europskom državom. Dakle, tu se ne radi o tome kao problemu. Problem je da imamo krizu koja iz godine u godinu uništava e, mnoštvo naših poljoprivrednika. Ta kriza nije nastala slučajno i nije neka vrsta e, Nesredne sudbine. To je izbor politike, izbor gospodarstvenih, gospodarstveni izbor, isto tako Europske komisije. Već tri desetljeća sve europske sile znaju da je šteta koju je zajednička poljoprivredna politika Europske komisije načinila e, strašnih izmjera, po mom mišljenju, i to je zapravo samo početak treba govoriti o tome zato što je to vrlo važno i mislim da treba izvući i zaključak iz toga. Znači ako želimo postići sigurno hrane, ako želimo poboljšati načelo predostrožnosti, poboljšati proizvode visoke kakvoće, onda europski pojedinci moraju za to imati mogućnosti. U tom svijetu, dakle, gdje imamo stalno stanje nestabilnosti, mislim da se prioritet ne nalazi u tome da napreduje istraživanje znanosti, nego da se pobinimo da imamo pravni okvir koji će biti pouzdan kako bismo u najboljem roku mogli ponovno povratiti našu suverenost hrane. Gospodin Donta, hvala vam gospodine predsjedniče. Svjetska izložba u Milanu je, ako se mogu osvrnuti na razne komentare koje sam čula, čuo probudio strast e, u posjetiteljima. Zato što na svom drugih svjetskih izložbi je ta izložba izravno ticala svakog posjetitelja u njihovim načinima razmišljanjima, njihovom djelovanju, njihovim prehrambenim navikama. Organizacijski odbor je ustanovio dobar okvir i mislim da je ono što je zanimljivo zadržati sada nakon mnoštva posjeta toj izložbi, to da smo imali jako veliku raznolikost. Veliku raznolikost na koji način su države odgovorile na postavljeno pitanje. Mislim da moramo iskreno reći da e, su neki paviljoni, pa i paviljon velikih država bili jako razočaravajući, a s druge strane države koje imaju velike izazove po pitanju poljoprivrede su izradili veličanstvene paviljone gdje smo doista mogli vidjeti pravu lekciju drugim državama. Prije svega tu mislim e, na način upravljanja vodama, kada se radi o nekim državama koje su pustinske države i tu se postavlja pitanje klimatskih promjena. To je također pokazalo kako te države unutač različitosti političkih sustava diljem svijeta i dalje jako, jako pozornost pridaju poljoprivredi i to je i Franz Fischer rekao, pitanju sigurnosti hrane. Oni koji misle da je uvijek moguće i da je jednostavno otići i opskrbiti se sa hranom po sve nižoj cijeni diljem svijeta, su mogli vidjeti na tim različitim paviljonima da je zapravo svjetska ravnoteža nešto što je jako krško i što je sve krhkije kad se radi o tome da želimo prehraniti svjetsko stanovništvo. Imao sam tu priliku dva puta posjetiti izložbu u Milanu. Ja sam izabran iz francuskog grada koji je najbliži Milanu i koji je u samu granicu s Italijom, tako da sam imao i tu priliku. I probuditi svijest o riziku vezanu u sigurnost svjetskih, svjetske hrane. Mislim da je to jedan od velikih pouka iz svjetske izložbe u Milanu. A mi, članovi odbora za poljoprivredu, danas moramo nastaviti raditi na temelju tog osjećaja posjetitelja kojeg su imali, a moramo reći da je svjetska izložba bila stvarno na biljanta način organizirana. I što se mene tiče, u ta dva posjeta u Milanu, i u okviru i e, ovog odbora nisam uspio osjetiti nekakav pritisak od strane nekog velikog poduzeća. Mislim da je toliko bila velika raznoliko sadržaja da je svatko mogao naći tamo ono što je tražio. Zahvaljujem u svakom slučaju organizatorima. Imam samo jednu malu rezervu. Paviljon Europske unije je bio razočaravajuć naspram e, svega onoga što Europska unija čini po pitanju poljoprivrede i prema tome koje je mjesto Europske unije u poljoprivredi i kada pogledamo koliki dio proračuna već dugi niz godina daje toj temi. Hvala, sada gospođa Petir. Pa, gospodine predsjedniče, ja sam prisustvovala e, međunarodnoj konferenciji o istraživačkom programu globalne sigurnosti hrane i prehrane koja se održavala e, u Milanu u sklopu svjetske izložbe EXPO kao članica službene delegacije stoa panela e, znanstveno-istraživačkog tijela Europskog parlamenta. Bila sam zajedno u delegaciji sa gospođom potpredsjednicom parlamenta Mary McGuinness i gospodinom Polom Rubigom. Prehrana planeta, energija za život bila je geslo pod kojim se odvijao EXPO. Ujedno slažem se da je to jedan od najhitnijih globalnih izazova današnjice kako prehraniti rastuću svjetsku populaciju, svima osigurati sigurnost hrane i prehrane jest prioritet Europske unije i važno je zato identificirati ulogu koju istraživanje, razvoj, inovacije mogu imati u ostvarenju tog cilja. No moram napomenuti da je moj stav da pitanje gladi u svijetu nije pitanje hrane nego pitanje politike. Zato rješenje za suzbijanje gladi nije u genetskim modifikacijama kao što to neki govore, već smatram da glad možemo suzbiti tako da pravedno preraspodijelimo bogatstva, resurse i hranu. Dostupni podaci govore da se godišnje u svijetu baci oko 1,3 milijarde tona hrane, što je trećina ukupno proizvedene hrane na zemaljskoj kugli, od čega 100 milijuna tona na području zemalja Europske unije. S druge strane, u svijetu je 850 milijuna gladnih osoba, a ta brojka svakim danom sve više raste. Zbog toga nam treba promjena e, politike i e, dosadašnjih pristupa i upravo o tome smo razgovarali e, na Expo u Milanu. Obišla sam i nekoliko paviljona, a osim onog koji je predstavljao Europsku uniju, Posebno me se dojmio e, paviljon Vatikana koji je bio najskromniji i najjednostavniji, ali najkonkretniji. Prikazani su projekti koje katolička crkva provodi diljem svijeta kako bi pomogla gladnima i siromašnjima. Stol oko kojeg se okuplja obitelj i zajedno blaguje hranu, stolje kojeg želim svakome jer od tog nema većeg bogatstva. Hvala lijepo. Dziękuję. Pan poseł Andriju? Oui, merci, monsieur le président. Hvala vam, gospodine predsjedniče. I ja sam htio pozdraviti gospodina Fišlora, malo sam kasnije pristigao na sastanak i želim zahvaliti i sudjelovanje Paola de Castro, organizaciji Svjetske družbe u Milanu, iako nisam imao tu priliku čast da tamo svojim ipak sam pratio sadržaj same izložbe i želim reći da doista e, ste spomenuli vrlo važne teme, gospodine Fišeru, dakle, e, to pitanje sigurnosti hrane, svjetsko pitanje sigurnosti hrane, to je nešto što se tiče i same sigurnosti, po mom mišljenju. Sada se nalazimo u razdoblju koje je turbulentno i koje pokazuje koliko je to doista istina. Većina nas ovdje mislim da zapravo se slažemo oko pitanja sigurnosti hrane i oko jednog pitanja koji se svakodnevno postavlja u našem radu, a to je kako, a to je pokazala svjetska žaba dakle kako to postići. Dakle, ta razlika između ciljeva i sredstva koje tu dajemo na raspolaganje. Ako želimo postići tu sigurnost hrane, onda zapravo tu imamo dvije opcije jedni trebaju hraniti duge ili pak druga opcija u kojoj bi mi uspjeli e, razviti e, prehrambene mogućnosti kod lokalnog stanovništva diljem svijeta. Postavlja se pitanje jesu li te dvije opcije uopće kompatibilne, to je nešto o čemu moramo razmišljati danas jesu li kompatibilne ili prema tome koje se opcija odabere, mogli bi vidjeti dakle, što nam znanost i inovacije tu nudi. Znanost i inovacije trebamo staviti na korist ne samo nekih koji sve više rastu gospodarski gledano, ne bismo to trebali staviti u korist multinacionalnih kompanija, već bi znanost i inovacije trebali razviti kako bi oni koji žive na terenu se mogli sami prehraniti, i dakle lokalno prehranjivati. Inovacije znanost su u mom mišljenju dva glavna elementa, mi to vidimo u svakodnevnom radu, vidimo da je prostorno pitanje jako važno, da je istraživanje tu bitno, da može postići da se suprotstavimo eroziji prehrambenog lanca. To bi trebalo biti kolektivni cilj i politički cilj i to bismo tako trebali odrediti. Dakle, da znanost i istraživanje stavimo Eh, da bude u korist samog stanovništva. U okviru ovih kriza koje danas imamo vidimo da se proizvodnja koncentrira na uštrb raznolike proizvodnje. I mislim da moramo biti jako pažljivi kako definiramo naše ciljeve, da zatim dakle imamo i sredstva i način da to postignemo. I na kraju još želim vratiti na ono što ste rekli, dakle da, sigurnost hrane je važno pitanje i ključno pitanje je i za sigurnost, ali trebamo pripaziti da ne krenemo samo jednim smjerom. Da ne možemo misliti da smo najjači, da možemo prehraniti druge, a da ne uzmemo u obzir i stav drugih. Govorili ste o stručnosti u istraživanju. Da, mi imamo stručnost, mi imamo znanja, ali to nije nešto što se tiče samo znan, znanstvenika. I poljoprivrednici imaju stručnost i znanje. I ako želimo dakle naći načina da povedemo tu transformaciju, da onda moramo ustanoviti dinamiku između svih tih različitih strana, da svatko može razmijeniti sa drugima svoja osobna iskustva i stručnost koju dijeli sa svog vlastitog teritorija. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy zgłoszenia od pani panu posłów. Dakle, došli smo do kraja popisa govornika koji su se javili za riječ. Zamolit ćemo naše goste da daju svoj stav o pitanjima, komentarima, stavovima koje su čuli. E, gospodo, slobodno sami odredite tko će prvi uzeti riječ. Gospodin Vilkinson iz komisije. Hvala vam dame i gospodo na svim komentarima i stajalištima. Mislim da globalna sigurnost opskrbe hranom će i dalje biti jedan od najvećih, ako ne najveći problem s kojim će se čovečanstvo suočavati od danas do 2050. godine. S jedne strane, svjetsko stanovništvo raste, a prehrambene navike isto se tako mijenjaju, a nadamo se poboljšava se i standard života koji zapravo dovodi do te promjene prehrambenih navika. Također dolazi do klimatskih promjena koje uzrokuju nestašicu vode, a osobito u najsiromašnijim dijelovima svijeta vrlo ozbiljne nestašice vode. Tijekom nadolazećih godina moramo se dakle pobrinuti da se uhvatimo u koštac s ovim problemima i to strateški gledano jer je to najvažnije što možemo učiniti. Osobno se nadam da će Europska unija preuzeti vodstvo u tome kao što je to učinila i sa pitanjima klimatskih promjena i e, u održivom e, zelenom razvoju. Uvjeren sam da su istraživanje i inovacije ključan element, a to znači okupiti sve dionike. Mislim da ne možemo samo okupiti na jednom mjestu znanstvenike, to je netko dobro rekao. Dakle, i poljoprivrednici, i to iz različitih dijelova svijeta, moraju biti izravno uključeni i moramo napredovati na jedan način koji će uključiti i različite dijelove svijeta i različite tipove organizacija. Također, mislim da ono što je Franz Fischler i komisija što rade, da je to nešto to je doista ozbiljan rad. Povjerenici Hogan i Mojdeš zapravo pomno se bave ovim pitanjem, već je spomenut i koncept jednog istraživačkog prostora za proizvodnju hrane, a vremenski okvir, ako se ne varam, je čak do kraja ove godine ili negdje oko svjetskog dana hrane 2016. kada bismo trebali čuti neku najavu vezano uz to. Moj je osjećaj da cjelokupna razina informiranosti ljudi, svijesti, poznavanja ovog problema sigurnosti opskrbe hranom je nešto što je izložba Expo Milano 2015. uvelike poboljšala za one koje su posjetili. Mislim da je velik broj paviljona doista e, snažno utjecao na ljude. I gospodin Dantan je rekao tu je bilo i nekih doista odličnih paviljona, oni nisu uvijek niti iz najbogatijih dijelova svijeta i doista su poslali snažnu pozitivnu poruku, osobito pitanjima poput nestešice vode, što će u budućnosti biti vrlo važno. Mislim da posjetitelji koji su posjetili bilo europski ili neki drugi paviljon, da su načelno govoreći doista sa sobom ponijeli kući jednu ozbiljnu poruku, poruku o tome da svijet mora djelovati. I ja svakako mislim da i mi moramo raditi zajedno i komisija i parlament u budućnosti upravo kako bi se ovi ciljevi ispunili. Sada bih najradije proslijedio riječ Francu Fischleru da se nadoveže na bilo kakve komentare ili vezano uz rad našeg znanstvenog odbora STOA. Hvala lijepa. Možda da sada govorim drugim jezikom kojim također vladam. Kao prvo želim još jednom razjasniti neke stvari kako ne bi došlo do nesporazuma. Dakle, znanstveni nadzorni odbor nije imalo utjecaja na izradu niti jednog paviljona zato što smo mi pozvani samo da izradimo istraživački i znanstveni koncept da o tome raspravimo i to smo i učinili. Mi smo, ako tako mogu reći, ispunili naš mandat, a dio tog mandata nije bio da primjerice e, izradimo prijedlog za neku reformu za zajedničke poljoprivredne politike ili brazilske poljoprivredne politike ili što god već. Niti je bila naša zadaća da predstavljamo poljoprivredne ideologije ja znam da takvih ima mnogo i ništa nije jednostavnije od toga. To nije bio naš posao. Naš posao je bilo znanje, a ne mišljenje. I još nešto da razjasnim, kako ne bi došlo do pogrešaka. Interdisciplinarnost znači da različite istraživačke discipline, da njih okupimo a ono što ste vi spomenuli, to sam ja vrlo dobro i vrlo istupno naglasio. Tu se radi o transdisciplinarnosti. Tu se radi o toga da se i poljoprivrednici u to uključe. Tu se radi o tome da se i politika u to uključi, ekonomija i tako dalje. Ta dva pojma bismo trebali upotrebljavati na ispravan način. Isto je i kad se radi o systems thinking, dakle o razmišljanju u okviru različitih sustava. Jedno od mnogih pogrešaka u prošlom razdoblju, ne samo kada se radi o privredi, nego kada se radi o drugim sektorima, primjerice ako razmislite o i razvojnoj politici kao takvoj, previše smo razmišljali e, i bili smo više orientirani na, podič na, na discipline i na punktualne sta, stvari. Ne možete razviti neku afričku državu samo sa poljoprivredom. Mnoštvo čimbenika tu treba imati na umu i samo ako sve te čimbenike udružite u jedan koncept, samo onda ćete imati šanse da doista ostvarite i razvoj u nekoj državi. Dakle, to je to što znači um, sustavno razmišljanje. To znači da moramo prihvatiti isto tako i da sustav prehrambenih proizvoda globalno gledano da je izuzetno složen sustav i mi moramo naučiti kako se ispravno obhoditi s tom složenošću. To je jedina šansa za uspjeh koju imamo. Ono što možda nisam spomenuo u mom uvodnom izlaganju, a što je jednako važno, je to da je točno još uvijek imamo na stotine milijuna ljudi koji pate od gladi i od neishranjenosti, ali imamo dvostruko više toliko ljudi u međuvremenu koji pate od krive ishranjenosti. Problem koji u Africi znači glad, znači u drugim dijelovima svijeta da imamo trenutno veliki trošak po pitanju um, zdravstvenih sustava kako bi se nosili sa onim osobama koje su jako pretile i koji zbog toga imaju zdravstvene poteškoće. Dakle, da se možemo nositi i s tim problemom. Ja sam već jednom u ovom domu rekao da samo u Njemačkoj troškovi vezano uz pretilost po godinu dana iznose po 100 milijuna eura po godini. Dakle, zamislite što bi to moglo značiti za cijeli svijet globalno. I kada pogledate različite strukture, onda ćete vrlo brzo ustanoviti da je taj problem najveći u brzorastujućim ekonomijama. Udio pretilih osoba na svijetu je najveći među svim državama trenutno u Meksiku. I što se toga tiče mislim da nam predstoji jedna isto tako vrlo važna zadaća. Što se tiče uloge Europe po pitanju održivosti. Tu mislim da bi mi europljani trebali biti oprezni. A nisam niti nikad rekao da je uloga Europe prehraniti svijet. To svakako nije tako. Već mi moramo stvoriti preduvjete za to da najveći dio prehrambenih proizvoda se proizvodi koliko god je to moguće lokalno i da se lokalno i prodaje, a ne da mi e, prevozimo prehrambene proizvode diljem svijeta. To svakako nije dobra strategija. I isto tako činjenica je da kod nas u Europi poljoprivredni sektor nije posvuda i uvijek održiv. A održivo intenziviranje, to je koncept koji nam pristiže britanske vlade, koju smo imali prije nekoliko godina u jednom kraljevstvu, dakle održiva intenzifikacija, kao što je to tamo navedeno, znači, ne znači da se posvuda više proizvodi. To znači da se u nekim dijelovima svijeta, u nekim poljoprivrednim sektorima proizvodi više okoliša, a ne više prehrambenih proizvoda. Dakle, kao što vidite, ako želimo napredovati, moramo na ispravan način postaviti stvari. I ja moram reći, ako bi sad na kraju mogao izraziti jednu želju ili jednu molbu, jer to je bila važna tema za znanstvenike koji su sudjelovali u našim raspravama. Morate odustati od toga da mislite da mi danas u Europi, pa i što se tiče poljoprivrednog istraživanja, da se nužno nalazimo na vodećem mjestu u svijetu. U međuvremenu su tu na to mjesto došle i druge države, primjerice Brazil, ja sve više i Kina, to su države gdje se još sustavnije istražuju sve te stvari i gdje se značajno više sredstava ulaže u poljoprivredno istraživanje nego što je to slučaj kod nas. I stoga bi moja molba upućena vama bila da to provjerite. U novom financijskom okviru, kada se radi o rashodima za istraživanje, postoji određen iznos koji je na raspolaganju za poljoprivredno istraživanje. Pogledajte koliko smo po tom pitanju uznapredovali, koliko projekata tu već postoji i jesu li to po vašem mišljenju dobri projekti. S tim u vezi, dakle, mislim da društveno sudjelovanje u istraživačkoj politici može biti korisno i da je to nešto što bismo trebali podržati. A osim toga, i to bi isto tako bila još jedna molba, ja mislim da se stvarno radi o tome da Europa treba biti među vodećim državama kada se radi o globalnoj sigurnosti opskrbe hranom. A može se samo raditi o globalnoj sigurnosti hrane. U globaliziranom svijetu, što se toga tiče, ne možemo razdvajati tako nešto na pojedina područja. I da se tu mora regulatorno djelovati, to mislim da je očito. Ali da se mora ispravno regulatorno djelovati, to je mislim nešto što treba postepeno pratiti, u čemu treba i dalje nastaviti raspravljati. Ne postoji tu e, jedinstvena akcija i onda smo to riješili. Ne, to je zadaća koja će nas sve i dalje zaokupirati, jednako kao što ćemo se i dalje baviti time da je poljoprivredna politika uvijek iznova da uvijek iznova potrebuje reformama. Želim vam zahvaliti na vrlo zanimljivoj raspravi i želim vas pozvati da eventualno bacite pogled u brošuru koju ovdje možete uzeti i tu možete vidjeti da ovo pitanje uvoza na koju ste naznačili i to s pravom, da je i to pitanje tu sadržano, a i mnoga druga pitanja koje se tiču istraživanja, ali jednostavno nije moguće u pet minuta sve to uklopiti u jedno cjelovito izlaganje. Hvala vam. mislim da bismo također trebali imati na umu kada govorimo o 800 milijuna ljudi, da zapravo razina podhranjenosti e, može se donekle razlikovati. Ne radi se ovdje o 800 milijuna ljudi koji umiru od gladi. I kao što je povjerenik Fischler rekao, iskustvo do sada stečeno može se kasnije koristiti tijekom revizije zajedničke poljoprivredne politike. Kao što možda znate, istraživanje i inovacija je bila jedna tema velike konferencije koju je organizirao povjerenik eh, Kogan i opće uprave, glavne uprave za poljoprivredu i inovacije. I ova pitanja su sva ondje raspravljena, koliko se sjećam, to je bilo u travnju ili komisiji, a travnju ili svibnju, a komisija će dati svoje stajalište, dakle, dat će točno definiciju koje će to biti mjesto istraživanja u poljoprivredi. Za kraj, zahvalio bih i Europskoj komisiji koja je bila koja je zapravo najveći doprinos dala u pripremi EXPA 2015. I zahvalio bih i gospodinu Wilkinsonu i gospodinu Fischleru još jednom što su danas došli i podijelili neke zamisli s vama. Također zahvaljujem na izvješću koje ste nam proslijedili, kao što je povjerenik Fischler već rekao, pozabavit ćemo se tim pitanjem. Jer ovdje se doista radi o jednom kompendijumu iz svih iskustava koje su skupljena tijekom vrlo važnog vremena priprema prije samog ekspoa u Milanu. Zahvaljujem dakle svima koji su aktivno sudjelovali u pripremama za ekspo i konkretno gospodinu De Castro. Dakle, još jednom zahvaljujem uvaženim gostima i sad ćemo kratku pauzu imati samo kako se kako bi se s njima mogli oprostiti i pričekat ćemo njihove daljne inicijative. Hvala. Państwa, przechodzimy. Bardzo dziękuję. Dame i gospodo, prijeđimo na petu točku dnevnog reda ekološka proizvodnja i označavanje ekoloških proizvoda, izmjena uredbe Europskog parlamenta i vijeća. Dakle, izmjena uredbe o službenim kontrolama koja stavlja izvan uredbe pojedine uredbe vijeća koje neću sada nabrajati. Znamo o čemu se radi. Izvjestitelj je gospodin Hojzling. I zanima nas kakvo je stanje stvari u trijalogu. Do sada je već odrađeno tri trijaloga, dva tijekom luksemburškog i jedno tijekom jedan tijekom nizozemskog predsjedništva pregovori su doista složeni, teški kako politički, tako i tehnički. I kao što sam već rekao, naš izvjestitelj je gospodin Hoisling i mislim da bi najbolje bilo da njega zamolim da nam izloži sva ta tehnički i politički složena pitanja. Gospodine izvjestitelju, izvolite. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben es Gospodine predsjedniče, s pravom ste rekli da se radi o relativno velikom dosjeu i ne baš o jednostavnim pregovorima. Održali smo do sad tri triloga, dva pod Luksemburskom predsjedništvom rado bismo imali više tih sastanaka, ali kao što znate na kraju samog predsjedništva je to onda dosta teško. Dakle, predsjedništvo se sredotočuje više na one stvari koje žele zaključiti. Jedan trilog smo održali pod novim nizozemskim predsjedništvom i 29.3. će imamo još jedan, ćemo imati još jedan trilog. Do e, lipnja smo se dogovorili oko šest sastanaka, hoćemo li do tada završiti, to, tome se nadamo. Nizozemsko predsjedništvo je izrazilo velik interes na tome da se dođe do sporazuma, ali to ovisi prije svega i o tome kako ćemo se suglasiti oko brojnih otvorenih pitanja i o tome ću još govoriti. A moram isto tako i naglasiti da ozrače sa vijećem i komisijom dosta dobro, da smo uspjeli napredovati po brojnim pitanjima, da smo imali i e, mnogobrojne tehničke sastanke gdje smo pokušali zadati kompromise. Dakle, idemo unaprijed. Uspjećemo to napraviti, nadamo se. E, Uspjećemo napredovati, samo ne bismo to trebali raditi na uštrb kakvoće. Evo to želimo prilikom jasno naglasiti. To je nešto što ne bismo smjeli dopustiti zbog naših poljoprivrednika i ne bismo trebali učiniti neke pogreške koje kasnije nećemo moći ispraviti. Članak drugi i članak jedan, o tome smo raspravljali o području primjene, govorili smo o definicijama, tu smo se usuglasili. Imali smo i e, odredbe o proizvodnji, o tome smo ispravljali, a na zadnjem celogu smo se bavili intenzivno pitanjem uvoza, to je jedno od glavnih područja gdje sada pokušavamo postići dogovor, ali gdje se doista vrlo teško napreduje zbog različitih detalja. Što se tiče područja primjene, tu moramo objasniti koji proizvodi spadaju u ovo, a u aneksu, tu smo se oko toga dogovorili, rekli smo da će komisija pomoći delegiranih pravnih akti E, moći imati priliku dodati proizvode, ali ne promijeniti taj popis ili izbrisati proizvode s popisa. Mi se s time zapravo ne slažemo kao Europski parlament. E, ima mandat od parlamenta za to da se o tome zajedno raspravlja i ne slažemo se što se tiče niti e, biljnog materijala za tradicionalnu njegu. Tu se radi o ljekovitim biljkama, o tome se nismo još usuglasili, ali na tome radimo. Što se radi ciljeva i načela, za mnogi će možda biti nešto sporno, što zapravo nije toliko važno, ali što može imati velikog utjecaj na zakonodavstvo, naime načela i definicije prije nismo razlikovali, a sada smo rekli da to moramo razdvojiti. Primjerice, među ciljevima moramo definirati služi li ekološka proizvodnja ljudskom zdravlju i kako možemo potaknuti um, proizvodnju lokalnih proizvoda. To su vrlo općenita pitanja koja moramo razjasniti, koje želimo uključiti u to kako kasnije ne bi došlo do nejasnoća. Još uvijek se nismo uspjeli složiti, to je važna tema i znam da uh, su zbog toga neki kolege bili uzemireni, primjerice kada se radi o tome koliko u načelu ekološka proizvodnja treba biti vezana u samo tlo, dakle tu se radi i o staklenicima. E, mi smo kao Europski parlament rekli da smo za, ali sada moramo vidjeti za pojedine regije da ne idemo dalje od onoga što želimo postići, jer je za pojedine regije bitno imati ekološku proizvodnju pomoću staklenika i to i dalje. Vi znate da smo imali i mnoge rasprave o miješanim gospodarstvima, miješanim pogonima taj pojam miješanih pogona se daže tumači u našim državama članovima, a Europska komisija rekla da načelno ne želi više imati takve miješane pogone, a vijeće i parlament imaju po tom pitanju drugačiji stav. No mi smo tako, isto tako jasno rekli, to je i glavna tema naših rasprava, da u budućnosti želimo imati dalje miješane pogone, ali da moramo proizvodne jedinice unutar tih pogona jasno razdijeliti, dakle ne da imamo i konvencionalna goveda i biogoveda zajedno u uskom prostoru. Tu moramo naći načina kako da s jedne strane zaštitimo naše potrošače, zadržamo njihovo povjerenje, ali s druge strane uspijemo e, postići da pogon ipak imaju mogućnost dakle, baviti se različitim aktivnostima. Dakle, jasno želimo da se razdijele proizvodne jedinice, to je važna točka i što će razlikovati ovu novu uredbu od stare uredbe. Što se tiče e, prenamjene, i tu komisija nije pripazila na to da i pogonima u prenamjeni moramo moći omogućiti da koriste ekološku stočnu hranu, to smo sada promijenili sa vijećem, da dakle još i više ne otežamo postupak prenamjene, to već za mnoge nije već sada laka zadaća da prijeđu sa konvencionalne proizvodnje na ekološku proizvodnju i to ne bismo trebali još dodatno otežati pomoću naših propisa. Što se tiče zabrane genetske modificiranog organizma, jasno je da to nije dozvoljeno za ekološku proizvodnju GMO, mislim možda će moj kolega još dosta o tome reći. E, I tu je vrlo jasno da i kod uvoza želimo jasno reći da tamo gdje e, ne postoje e, propise o zabrani izvoza GMO-a da će vrijediti svi, sve odredbe Europske unije. Zatim još nešto što treba pojasniti i što treba biti sasvim dio nove uredbe, to je reguliranje uvoza kao Europski parlament smo to već e, zastupali i bili smo tu blizu i vijeću da želimo imati jasnu uredbu što se tiče kriterija sukladnosti, dakle kriteriji moraju biti sukladni i moraju biti u skladu sa europskim zakonodavstvom, to dobro zvuči, ali u nekim regijama diljem svijeta to nije moguće postići, što znači da kod propisa o sukladnosti moramo vidjeti kako je ekvivalentnost, ekvivalentnost tih propisa, da dakle nađemo i neki način da propisujemo ono što dolazi kao uvozni proizvod u EU, a da pritom nemamo sporazume s tim državama. Europska komisija pokušava sklopiti sporazume da imamo uzajomno priznavanje sa, drugim, sa državama, ali to neće biti moguće postići kod svih država. I imamo i brojku iznimki, to je zajednički cilj kako komisije tako i vijeća da se smanje iznimke i da se ujednače različiti standardi. To je nešto što nije jako jednostavno riješiti u okviru ovih pregovora, dakle da vidimo kako možemo s jedne strane pojednostaviti kontrole, a s druge strane ne ugroziti naše standarde. Imamo veliki broj različitih standarda i taj broj želimo smanjiti. To je nešto za što se nadamo da ćemo uspjeti postići sporazum na sljedećem cijelogu tu naše tehničke skupine na tome rade, da uskladimo ta različita stajališta. Ali još jednom želim jasno reći, ako sklopimo sporazum, onda to ne smije ići na uštup kakvoće. Europska ekološka proizvodnja je pod visokim standardima, to želimo obraniti i ne želimo sada na brzinu usvojiti neke propise koji će nam se zatim obiti u glavu. Zaključno želim zahvaliti kolegama iz Islemu Sjeni na doista vrlo dobroj, intenzivnoj suradnji. Mi smo vrlo e, harmonični tim u okviru Europskog parlamenta, to stvarno mogu reći i želim i tajništvo zahvaliti bez pripreme koju vrši tajništvo vezano uz ove teške i detaljne trilogije ne bismo mogli toliko daleko stići i do sredine, do sredine ove godine to moramo još izdržati istim tempom. Mislim da će to biti izazovna zadaća, ali vjerujem da to možemo napraviti uz podršku drugih klubova zastupnika. Hoćemo li onda baš konačno moći postići rezultat 36. mislim tome se nadamo, ali to ovisi o tome kako, e, koliko su ove druge dvije institucije spremne kompromisu. Hvala. I to bih ja poželio kako vama, tako i nama samima. Sada bih riječ da gospodine Takuli. Hvala vam. Poštovane kolege, naglasio bih dvije ključne stvari za države članice sa sjevera, a vezano uz njih već sam zamolio da se uzme u obzir naše stajalište po pitanju ekološke proizvodnje. Prije svega, što se stakleničkih plinova tiče, amandman 276 Europskog parlamenta u predviđenom tekstu samo dozvoljava proizvodnju koja se temelji na tlu, a tekst sam po sebi bi mogao dovesti do situacije gdje proizvodnja u staklenicima bi mogla postati u sjevernim državama nemoguća jer u Finskoj planovi vezani uz stakleničku proizvodnju e, ne predviđaju uzgoj u zemlji u staklenicima i time bi se moglo doći do zaključka da sama ekološka proizvodnja u našim klimi nije izvediva osim u staklenicima. Dakle, mora se omogućiti nastavak ekološke proizvodnje u svim državama članicama i u svim klimatskim uvjetima. Dakle, naglašavam da uzgoj povrća nudi znatne prednosti kada ga se obavlja u staklenicima jer se time izbjegava istjecanje nutrinijenata. Nadalje, trebali smo se usmjeriti na pristup koji će se temeljiti na procjeni rizika. To je nešto način, pristup vijeća je nešto što možemo reći da je uravnoteženi kompromis između različitih pristupa. A državama članicama omogućava, ukoliko one tako žele, da se smanji administrativno opterećenje za subjekte koji su koji predstavljaju nisku razinu rizika. To također znači bolje korištenje javnih sredstava. Europska unija i parlament trebali bi podržati taj načelni stav vijeća. Dakle, zamolio bih gospodina Hauslinga e, da mi odgovori kako će promicati kao izvjestitelj ova dva ključna pitanja u nadolazećim trijalozima kako bi se došlo do zajedničkog dogovora s vijećem. Bardzo dziękujemy panu posłowi. Pan... Zahvaljujem. Gospodin Gnju, izvolite. Hvala vam. Evo ga, ovaj put barem ima nekoga iz skandinavskih zemalja koji je ukazao na problem koji ja ističem u ime svojih kolega iz eh, kluba iz Švedske. E, kad sam slušao gospodina Honislinga koji je uključen u trijaloge, rekao je da ova veza uz uzgoj u tlu nije u potpunosti razriješena, ali ono što mene zanima Martine, e, koje je tvoje osobno stajalište o tome? Misliš li da bi skandinavskim e, poljoprivrednicima trebalo ovo omogućiti ili želiš u potpunosti inzistirati na purističkom poimanju organske, e, organskog uzgoja i reći oni moraju biti isti kao i svi drugi. Nisam siguran koji je tvoj stav jer to će zapravo dosta veliku razliku učiniti. Dakle, da li na tome inzistira komisija ili ti? E, što se tiče e, zajedničkih imanja, to je nešto što me također zvuči zanimljivo. Znate da u Velikoj Britaniji imamo slučaj toga. Vi ste predložili da se odrede zone i da se uzgoj stoke ne miješa sa poljoprivrednim proizvodnjima. I načelno tu se sa tobom slažem, spomenuo si čak i mene vezano s GMO, a ukoliko kupci ekoloških proizvoda ne žele jesti ništa što ima veze sa GMO-om, da li se radilo o usjevima ili krmivu, ja sa time nemam problema kupac je uvijek u pravu i oni će to platiti više. No ono što me brine, a tu me zanima da li je to došlo do zakonodavstva i planirate li, činjenica da ekološki proizvođači mogu diktirati kako će njihovi susjedi uzgajati. Dakle, drugim riječima, ako susjedi uzgajaju GMO, što im je dopušteno, tada jednostavno oni koji uzgajaju ekološki će reći ne, ako mi imamo organski uzgoj, tada ekološki proizvođač neće moći dobiti certifikat. Mislim da se tu ide korak predaleko, jer pravila moraju u potpunosti kontrolirati tu ekološku proizvodnju, pa bih rado čuo objašnjenje toga. Hvala. Dziękuję pani poseł Halens Garcia. Zastupnica Garcia. Hvala. Drago mi je da ste e, došli, na, došli do sporazuma, to jest do dogovora kad je riječ o tim kombiniranim e, imanjima. I gospodine e, Nju, mi također imamo problem tih kombiniranih imanja u Španjolskoj. A Španjolska je jedan od najvećih proizvođača ekoloških proizvoda u Europskoj uniji. Stoga mi je drago da čujem ove današnje vijesti no ja se nadam da ćete napredovati i o, e, kad je riječ o političkim temama, to nisu, neke stvari nisu toliko tehničke, a mi smo već jako dugo vremena se bavimo ovom temom. Stoga vam želim puno uspjeha. A posebno vam želim uspjeh E, kad je reč o pregovorima o, pravilima o uvozu. Zato što ako mi doista želimo da europski potrošači vjeruju e, u ekološke proizvode koji su ovdje na tržištu, ja vidim da se, zapravo ja sam prva koja želi da se prodaje što više ekoloških proizvoda jer bi se, bimo time pomogli španjolskom gospodarstvu. I ako želimo da europski e, potrošači imaju povjerenje u te proizvode, onda moramo biti vrlo strogi kad je riječ o uvozu proizvoda. Zato što ne bismo stvarno željeli da dođe do uh, problema sa sigurnošću hrane. To nikako. Isto tako ne bismo željeli da nakon ovog sporazuma imamo problem sa sigurnošću hrane, to jest dakle hrane koja je ekološki proizvedena i da to onda još bude problem sa hranom koja nije proizvedena u Europskoj uniji. Stoga vam želim uh, puno uspjeha i molim vas da budete stvarno oprezni kad je riječ o tom uh, dogovoru i ja doista želim da se ekološka proizvodnja još e, poveća u Europi i da ta hrana naravno bude e, sigurna i da potrošači imaju povjerenja. Hvala vam. Gospodin Andriju, hvala vam, Lazu. Potrošač e, mora imati sve potrebne informacije. Ja se slažem sa razvojem ekološke proizvodnje i sa strožim mjerama, ali bojem se da vaš projekt iz dobrih namjera će samo podržati industrijsku ekološku proizvodnju. E, I tu se pokušava osvajati što veći dobit i e, potrošači sada jako kupuju iz te industrije, a to nažalost onda e, naš, može naškoditi malim obiteljima koji se pokušaju prehraniti iz te proizvodnje. Dakle, vi želite uniformizirati, a to je nemoguće zato što svako područje ima svoje specifične karakteristike za uzgoj. Isto tako vi govorite o e, gospodarstvu Evropske unije, o konkurentnosti i o slobodi kretanja, a prvi cilj ekološke proizvodnje će onda u tom smislu biti denaturaliziran. Za mene se tu radi o zdravoj prehrani, o odbijanju pesticida, odbijanju otrova. I stoga mi se čini da se tu želi tržište biološke proizvodnje usukladiti sa nekim normandama, normama. Mnogo se uvozi primjerice u Francusku takvih proizvoda, to povećava stakleničke plinove, a osoba, a voće i koje se uvodi izvan sezone za 10 do 20% zahtjeva više energije za prijevoz. Ekološki proizvođači koriste slične proizvodne mehanizme, slične, um, slična pravila i za druga poduzeća, primjerice na španjolska poduzeće biološke proizvodnje je nedavno optuženo za e, dumping cijena. Mene stoga zanima kako da ekološki proizvod drži svoj izvorni duh i kako da izbjegne industrializaciju. Hvala. Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera. Pani poseł, bardzo proszę. Zastupnik Aguilera. Gracias, presidente. Bueno. Hvala vam, predsjedniče. Evo, nadovezat ću se na um, prethodnog uh, kolegu i moram reći da mislim da se ovime da zapravo da oni koji uzgajaju konvencionalne jagode u uh, Huelvi jednako dobro posluju, jednako naporno rade kao i oni koji se bave ekološkom proizvodnjom. I to trebamo priznati, a ne dolaziti u parlament i iznositi ovakve optužbe. Htjela sam gospodinu Hoislingu reći da bi ga zamolila da malo više pojasni kakva je to situacija točno sa uvozom. Slažem se sa gospođom Ranka da kaže da je to stvarno područje u kojem trebamo biti vrlo oprezni. Smatram da moramo jako dobro regulirati sve ono što se odnosi na uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda, zato što dakle i zbog potrošača i zbog proizvođača u Europi i zbog ekoloških proizvođača u Europi, dakle svima njima namećemo stroga pravila prema tome. A ako ćemo imati manje stroža pravila za uvoz proizvoda, mislim da to neće biti dobro niti za proizvođače u Europi, niti za potrošače. Stoga bih htjela malo više čuti o tome gdje se točno nalazimo kad je riječ o pravilima za uvoz. I još jedno pitanje o rokovima. Vi ste rekli da predviđate da ćete dovršiti s e, radom negdje do kraja lipnja, ako sam dobro shvatila. A meni se čini da je ostalo još dosta aspekata koje treba riješiti. Ja se slažem da moramo što prije završiti te pregovore, da to e, bude učinjeno kako treba, ali čini mi se da je to ipak dosta vremena. Znam da e, su još ostali e, vrlo važni aspekti o kojima ne postoji još dogovor. A kad je riječ o unakrsnoj kontaminaciji, e, taj smo dio završili u trijalogu. To znam da je završeno, tako da molim da mi kažete nekoliko riječi o tome. Andrija. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mislim da je ova rasprava zanimljiva, ali su tako i pomalo neobična. Zato što imamo dojam kao da po prvi put govorimo o izvješću o ekološkoj proizvodnji, a mi smo glasali već ovdje u našem odboru o tome. I izvjestitelj, a izvjestitelj u sjeni među kojima sam i ja, imamo zadaću da obranimo položaj Europskog parlamenta, dakle naš položaj. Mi se, mi se možemo konstantno vraćati na neke točke koje se tiču samog sadržaja, ali trebamo ipak zapravo razmišljati o tome da, se, da moramo preći u sljedeću etapu. Ne možemo se u svakom krugu pregovora vraćati ponovno na, na ishodište, na to bismo mogli potrošiti puno vremena i onda nećemo moći napredovati po pitanju samog sadržaja izvješća. Želim samo reći da smo dobro surađivali, ali da moramo sada ubrzati kada se radi o četiri točaka koje su za nas politički najvažnije. Dakle, točke u kojima još nismo mnogo napredovali, dakle, e, tu se radi o tom e, pitanju miješanih, kombiniranih gospodarstava, tu vijeće i parlament imaju sličan stav, to je rekao i naš izvestitelj, zatim pitanje kontrola, je li se o tome se jedna raspravilo na prošlom trijalogu, ali nismo donijeli odlugu. Zatim pitanje uvoza, i to ste naglasili, to je isto tako važno pitanje, e, oko kojeg nije nijedna odluka trenutno donesena. Dakle, o tome moramo još ostaviti i pitanje tla, kao što je rekla gospođa Garcia. To je isto tako jedan od e, važnijih aspekata te nove uredbe. Dakle, želim reći da imamo politička pitanja i tehnička pitanja i da imamo zapravo e, dobru volju da ubrzano radimo prije svega o tehničkim pitanjima, a mi bi trebali imati na umu da smo već raspravljali u tom tekstu, da imamo dakle već stav i to jasan stav Europskog parlamenta. I mislim da se iz toga dobro vidi da smo mi jako bliski stavu vijeća i stoga trebamo brže napredovati i po pitanju ovih političkih tema. Moramo reći da su političke teme prioritetna pitanja, ako želimo to još na vrijeme završiti. Već imamo uredbu koja je trenutno na snazi, dakle tu se radi o izmjeni uredbe i stoga mislim da moramo ubrzati, ali na razuman način. I tu se slažem s izvjestiteljem, mislim da trebamo biti oprezni vezano uz to da izvješće izmijenimo, ali na najkvalitetniji mogući način. Dakle, tu novu uredbu o ekološkoj proizvodnji ne bismo trebali niti prebrzo obraditi, zato što ostaje još niz pitanja. I mislim da je naša zadaća, naša odgovornost da budemo jako precizni vezano s to što će proizaći iz triloga i što ćemo vam na kraju onda predstaviti. Dziękuję pani poseł Zahvaljujem zastupnicama jela. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja želim izračito podržati um, stav uh, gospodina Andreja. Već smo dosta daleko stigli sa svim onim što smo se dogovorili ovdje u Europskom parlamentu. Imam zapravo samo dvije primjedbe vezano s to. Jedna primjedba je vezana uz prethodnog govornika koji govori o kontrolama. Martin Heusling, kojem želim ovom prilikom to zahvaliti na angažiranom djelovanju u celozima, e, mislim da je dosta toga tu jako pozitivno, ali o kontrolama nije mnogo govorio. Mislim da smo se zapravo dobro dogovorili oko toga. Htjeli smo zadržati godišnje kontrole, a htjeli smo imati i dodatno e, kontrole na temelju rizika. Kada bismo imali samo kontrole na temelju rizika, onda bi se postavilo pitanje kako da uopće dobijemo taj rezultat, kako da znamo da postoji rizik i zbog toga smo rekli da trebamo imati i uobičajene kontrole. Druga primjedba vezana uz GMO. Gospodin Hojsling je jasno rekao da genetski promijenjeni organizmi nisu dopušteni u ekološkoj proizvodnji. Ali ta rasprava je vrlo komplicirana. Naime, što je genetska tehnologija? To je nešto što Europska komisija još treba razjasniti, još nemam odgovor na to pitanje. Dakle, ovi novi postupci gdje u krajnjem proizvodu uopće više ne bismo mogli kontrolirati niti usvrditi je li se genetski materijal promijenio ili ne. Primjerice CRISP, to je nešto što se uopće ne pojavljuje i stoga me zanima je li se o tome govorilo u okviru triloga, je li se to spominjalo. Hvala. Pa Damter. Zastupnik Damter. Hvala gospodine predsjedniče. Sa zadovoljstvom sam čuo da smo ponapredovali po pitanju miješanih, kombiniranih gospodarstava. To je za mene vrlo važno kako bismo na vrijeme mogli još razviti ekološku proizvodnju i mislim da je bitno postepeno prijeći na tu novu tehnologiju. Želim se osvrnuti na ono što je rečeno, što su rekli kolege sa sjevera. Ja želim reći da treba razmisliti o slici koju ćemo dati svim državama članicama Europske unije ako se ekološka proizvodnja u budućnosti poveže sa kulturama koje se uzgajaju, e, koje se uzgajaju izvan tla. Na taj način ćemo denaturalizirati sliku ekološke proizvodnje i naškoditi ekološke proizvodnji. I zatim što se tiče uvoza, tu bih htio navesti jedan primjer koji mislim da bi mogao poslužiti e, pregovaračima. Postupno smo zabranili korištenje određenih proizvoda, e, primjerice na francuskim Antiljima smo zabranili avione i helikoptere koji su služili e, raspašivanju. To je Dominikanska republika otkupila od Raskrantilja i sada mi uvozimo bananu iz Dominikanske republike koja se vodi pod oznakom bio. Trebamo biti iznimno oprezni u pregovorima vezano uz naše kriterije uh, sukladnosti. Znam da neki kolege imaju drugačije, drugačiji stav o tome Reciprocitet je nešto što kad kad pokušavamo svugdje uključiti, ali kada se je o ekološkoj proizvodnji, to moramo doista biti oprezni. U Europskoj uniji želimo potrošačima nuditi proizvode koji se proizvode u trećim državama, ali koji se proizvode e, uz obveze koje su čak i još i strože od obveza koji se primjenjuju na nas. Zastupnik Des. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče i hvala i Martinu na radu na ovoj vrlo važnoj temi. Ekološka proizvodnja je dobro mogla pratiti propise iz trenutne uredbe o biološkoj proizvodnji i mislim da bismo isto tako se trebali dati dostatno vremena za to, ne bismo trebali napraviti još dodatnih prepreka ekološkoj proizvodnji, baš naprotiv trebamo se pomiriti za to da se približavaju svi standardima, kao što se tiče uvoza, tako i što se tiče naše proizvodnje. I još jedna stvar treba biti jasna, i gospodin Dantan je to malo prije rekao, za uvezene biološke proizvodnje trebaju vrijediti jednake standardi kao i u Europi. Ako dopustimo da vrijede drugačiji standardi, onda ćemo na taj način e, sami pripriječiti ekološku proizvodnju u Europi. Ja se manje bojim zapravo, ja se zapravo bojim toga da će sve više i više potrošača kupovati ekološke proizvode izvan Europe, naime primjećujemo da potrošači biološke proizvode povezuju sa lokalnom proizvodnjom Postoje studije koje pokazuju da 90% e, kupaca ekoloških proizvoda zapravo pripaze pri prikupnje da dolaze iz lokalne proizvodnje. Dakle, zapravo se ne bojim da će se više potrošača uvoziti takve proizvode. Mi sada moramo sa vijećem ostvariti dobar rezultat i ja molim da se Europska komisija više približi stavu Europskog parlamenta i Europskog vijeća. Mislim da u tom slučaju možemo vrlo skoro postići dogovor. Ja sam čuo inače da su si parlament i vijeće, da su parlament i vijeće još dobro uskladili svoje stavove. Nie mamy, od pani panów posłów. Više nemamo osoba koje su se javile za riječ, ako se ne varam, pa ću zamoliti Europsku komisiju da nam nešto kažu. Ja bih nakratko rekao samo tri stvari. Kad je riječ o postupku, jako sam puno puta čuo riječ ubrzati. Da, slažem se, moramo malo ubrzati ritam ako želimo završiti do lipnja i moramo imati više sastanaka. Na primjer, ovaj tjedan nemamo nijedan sastanak, imamo trijalog sljedeći tjedan. Bilo bi dobro da imamo još više tehničkih trijaloga ako želimo e, doći do kraja. Tako da da, ubrzati svakako, ali pritom zadržati istu kvalitetu. Druga stvar, da, uvoz je vrlo bitan. Mi smatramo da ono što se događa u Europi da treba popraviti i moramo promijeniti sustav. Dakle, ne više imati sustav sukladnosti kojeg imaju SAD i e, Japan. Dakle, svi imaju zapravo to osim nas. Stoga Mislim da nema smisla da tražimo izuzeća zato što nam to stvara e, probleme. I posljednje se odnosi na primjedbu kolege iz fin, Finske. Mi kao komisija nismo predlagali promjenu sadašnjih e, propisa. Mi smo to željeli ostaviti tako kako jest sa land base, to nismo htjeli mijenjati. Hvala vam. Riječ dajem izvjestitelju. Dragi kolega, dragi kolegice, zahvaljujem na komentarima, na doprinosima raspravi. Kao što je Erik rekao, mi smo o tome glasali. Ja ne mogu ovdje zastupati privatno mišljenje, ono što bih radije vidio, ja zastupam mandat koji ste mi dali, mandat Europskog parlamenta i to ću učiniti koliko god bude mogao, iako se možda razlikujem s ovim tekstom i zbog toga sam podnio i neke amandmane, ali ja imam mandat i toga ću se pridržavati. I kolega isto tako spomenuo da je većina u ovom odboru glasala za to. I jasno smo rekli da želimo imati poljoprivredu koja je vezana uz tlo. Ja sam imao amandman s kojim sam htio predložiti da imamo slično rješenje kao i, unu, kao i inače da za Finsku, za Norvešku, za Švedsku imamo neku vrstu izuzeća do određenog e, do određene zemljopisne širine, da dakle možemo imati i drugačiji uzgoj. Ali gospodin Danta je jasno rekao da nas želimo omogućiti proizvodnju koja se, se s drugačijim rješenjima eh, koje se slaže s tim i zbog toga smo za to da imamo tu iznimku za Sjevernu Europu, ali da nemamo to kao općenito rješenje da netko uzgaja na drugačiji način, zatim to proizvodi, zatim to prodaje kao ekološku proizvodnju. I stoga mi imamo propise za iznimne slučajeve i to je nešto na što smo već ukazali kolega iz Sjeverne Europe. Što se tiče kontrola, samo ću reći još jednu stvar. Odlučili smo da ćemo zadržati godišnje kontrole, to je vrlo jasno, ali to ne isključuje da ne bismo trebali imati pojačane kontrole temeljene na riziku. No, eto, vezano za godišnju kontrolu, tu smo rekli da to želimo zadržati, toga se želimo držati i naravno to ne znači da ne možemo uz to još imati daljnje kontrole na temelju rizika. Zatim, da razjasnim nešto što rekao i gospodin Des vezano uz regionalnu temu. Dakle, to je još jedna zanimljiva rasprava, ekološka proizvodnja i regionalna proizvodnja. Imali smo rezoluciju, ali nisu se slagali svi. Imamo jedan pristup koji se temelji na kilometrima. Hoće li to sad biti zadnje to ne znam. Ali mi želimo da to bude jedan od ciljeva, dakle i da o tome vodimo računa. Iako će to biti isto zasigurno jedan od kamena spoticanja. Što se tiče drugog kolege, ne vidim da komercijalna proizvodnja i ekološka proizvodnja da se ugrožavaju. Mi imamo načelo da različite vrste proizvodnje moraju eh, postojati jedan uz jedan je drugoga. Kod GMO-a to nije teško jer je, je to jako teško zato što je ekološka proizvodnja ona koja je protiv korištenja pesticida iz konvencionalnog uzgoja. Nemamo o tome uopće raspravljati, ali to se uvijek iznova spominje. Granične vrijednosti, tu isto imamo jasan stav. Ekološka proizvodnja se ne, mo ne može pridržavati određenih graničnih vrijednosti. Zbog toga smo htjeli imati načelo predostrožnosti, htjeli smo poboljšati to načelo na svim razinama. Tu postoji potreba za poboljšanje, na tome ćemo raditi. Tu smo usvojili jasan stav i što se tiče vijeća, tu smo sličnog stava. I mislim da bi tu mogli postići dogovor. Još jedna važna tema, pitanje sjemenja. Tu imamo propis koji je dobar, koji odgovara budućim razvojima jer ne možemo e, imati neki određen datum gdje bi rekli da svi moraju preuzeti ekološko sjemenje. Tu imamo jednu sada, jedan predlog propisa koji je, je vrlo dobar u skladu s praksom. Zatim što se tiče uvoza. Tu imamo dva aspekta. Jasno želim reći da kada se radi o propisima o uvozima, da ne želimo dovesti do pitanja prava poljoprivrednika. Ekološki proizvođači ne žele koristiti pesticide i umjetna gnojiva i to je načelo koje vrijedi i koje mora vidjeti za sve. Ali kad kad nije teško, kad kad nije jednostavno naše propise prislikati na druge države, pa i kada se radi o susjednim državama, kada recimo se govori da se e, svinje treba hraniti sa e, slamom, dakle ako tu upišem slamu, i da onda kažem da se više ta svinjica ne može uvoziti jer taj uvjet nije ispunjen, a primjerice u toj državi uopće nema uzgoja na slamu, nego se koristi nešto drugo, onda dakle moramo vidjeti kako dugoročno gledano možemo imati iznimke za to. Zatim nemamo niti propis za uh, uzgoj palmi i za uvoz palmi i tu moramo vidjeti kako ćemo postići težu. Ne radi se samo o proizvodima, ekološki proizvodi se Proizvode ali ako se pritom e, krči e, prašuma, onda niti to ne može biti naš cilj. Dakle, regionalne karakteristike treba uzeti u obzir i tu moramo naći rješenje. To je moguće postići i sam ću reći mi imamo zakonodavstvo. Mislim, nije kao da moramo nešto potpuno novo stvoriti. Imamo zakonodavstvo koje moramo poboljšati u nekim točkama i zbog toga ovo radimo. nije kao da sada na brzinu želimo sklopiti dogovor pa onda za dvije godine opet e, želimo staviti u tome kako to djeluje. Mi sada trebamo nešto temeljito učiniti. Imali smo toliko tehničkih sastanaka sa predsjednicom komisije da smatram da smo doista sve učinili kako bismo postigli kompromise. Ozbiljno, bilo bi dobro kada bi kad kad Europska komisija bila pomalo fleksibilnija u svom stavu, kako kada bi bila spremljena na kompromis, a ne kada bi samo rekla da, da su izradili najbolji mogući prijedlog. To bi doista bilo iz velike pomoći za brži napredak. Eto, toliko tome. Hvala. Žekujeme panu kao sprawozdawcy. Zahvaljujem izvjestitelju. Dakle, na svom trudu uloženom u ovo komplicirano pitanje i na vašem izvješću. Nadamo se da će stvari glatko proteći i još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali. Dovršili smo dnevni red, što vas vjerojatno iznenađuje, ali tako je. Sutra u 9 sati nastavljamo i molim vas sjetite se ponijeti glasačke kartice. Najprije ćemo glasati ujutro. Ugodno večer svima i vidimo se u 9 sati na glasanju. Sjednica je prekinuta.